Kottingeru i izvjestiteljima koji su sudjelovali u ovoj raspravi koja je sada došla k svom kraju. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda. To je izvješće Valero o izvozu oružja, provedba zajedničkog stajališta 2008. Evo izvolite, imate riječ na četiri minute. herr talman! Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla Dopustite da prije svega zahvalim izvjestiteljima u sjeni na odličnoj suradnji. Možda se ne slažemo o svim pojedinostima, ali slažemo se kada je riječ o kontrolama i o tome izvoz kojih vrsta oružja moramo kontrolirati. Dakle, naše politička stajališta su različita, ali svi smo ujedinjeni oko stajališta da određene vrste oružja ne smiju završiti u krivim rukama. Dakle, ovo nije samo pitanje vanjske politike, postalo je i pitanje unutarnje politike zbog različitih terorističkih napada, zbog napada Daesha, gdje se pokazalo da oni imaju u rukama europsko oružje. Dakle, španjolski mediji govorili su čak o tome da španjolski kralj odlazi u Saudijsku Arabiju kako bi on reklamirao španjolsko oružje. Naravno, postoji jasna razlika između takve prodaje E, oružja e, jer znamo da Saudijska Arabija e, podržava različite džamije diljem Europe koje radikaliziraju one koje u njih zalaze i to je razlik, nešto što je različito od legalne prodaje oružja. Dakle, e, tako nešto ne možemo nikada prihvatiti. Postoje naravno pravila u okviru našeg zajedničkog stajališta, tu je osam kriterija, to su jasni kriteriji koji trebaju spriječiti izvoz oružja u one zemlje koje krše ljudska prava, odnosno u područja u kojima su trenutačno sukobi no utvrdili smo da primjena tih kriterija nije zadovoljavajuća jer da je primjena zadovoljavajuća onda recimo se oružje ne bi izvozilo u Saudijsku Arabiju no budući da države mogu protumačiti te kriterije na svoje načine nažalost nemamo načina tako što spriječiti imamo također zemlje koje kupuju vojnu opremu u e, doba mira, ali istodobno sudjeluju u agresivnim ratnim e, operacijama u drugim zemljama ili podupiru druge zemlje. Dakle, zašto se izdaju dozvole takvim zemljama, zemljama koje su efektivno u ratu. Možemo li zaustaviti izvoz takvog oružja? to je nešto čime se sada ne možemo pozabaviti, no recimo parlament je predložio embargo u odnosu na Saudijsku Arabiju. Mi smatramo da se embargo mora primijeniti u različitim situacijama jer to je zapravo jedini način da spriječimo izvoz oružja u takve zemlje. Također treba poboljšati dugoročnu procjenu rizika. Moramo vidjeti za što bi se takav materijal mogao iskoristiti, kakva je situacija u državama primateljicama nakon što e, takav uvoz stigne, što se tada događa, kako to da 40% svega što mi izvozimo od e, vojne opreme završava na Bliskom istoku, a znamo da je to zapravo e, područje koje je e, iznimno rizično. Što se tiče industrije oružja, ta industrija zadovoljava naše potrebe, no kada e, dakle, uskratimo potporu, onda se kaže kako će se tu izgubiti silna radna mjesta. Želim samo spomenuti da sukladno točki 10 e, pitanja koja se tiču E, tržišta rada nisu dostatna da bi se dopustio određeni izvoz, dakle da bi se izdala dozvola. E, želimo bolju kontrolu, bolje analize situacije i želimo da gospođa Mogherini poduzme inicijativu da iskoristi embargo ondje gdje je to potrebno kada je riječ o državama koje krše međunarodno e, pravo u smislu ljudskih prava. Govorimo o životima naših državljana. Dajem eh, riječ ministru Masikasu. Dobrodošli u vječnicu. A u ime potpredsjednice komisije Mogherini. Izvolite. Thank you very much. Um, Hvala vam lijepa, eh, gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici. Obraćam vam se u ime visok E, predstavnice za zajedničku e, sigurnosnu i obrambenu politiku. Drago mi je zbog ove prilike da vam se obratim, a drago mi je i što je e, gospođa Valero pripremila ovo izvješće. Tu se pokazuje da parlament ima nadzor nad pitanjem izvoza oružja. Što se tiče različite interakcije koju mi imamo sa Europskim parlamentom, a i sa civilnim društvom, uključujući industriju, nevladine organizacije i pripadnike akademske zajednice, e, dakle, te, e, taj dijalog se razvija u proteklom razdoblju i on se sada odvija E, bez utjecaja na odgovarajuća mjerodavna tijela na nacionalnoj razini i na razini Europske unije. Dakle, zalažemo se za transparentnost e, u čitavom svijetu, osobito u odnosu na primjenu ugovora o trgovini oružjem, ali istodobno Dakako ne želimo da ništa što se čini e, ide u smjeru koji bi bio suprotan nacionalnoj i regionalnoj sigurnosti. E, tome u prilog govori zajedničko stajalište iz 2008. godine. Taj okvir je naš zajednički okvir, a temelji se na nacionalnoj e, odgovornosti država zemalja, odnosno njihovih tijela za izdavanje dozvola za izvoz oružja. Kriteriji navedeni u zajedničkom stajalištu Europske unije u odnosu na procjenu rizika su sveobuhvatni i dalekosežni, a bave se pitanjima kao što su poštivanje ljudskih prava, međunarodnog prava, utjecaj na stabilnost u regiji e, i slično. Svakodnevni rad onih koji izdaju dozvole za izvoz oružja podupire i odgovarajući priručnik koji je napravljen na temelju ugovora o trgovini oružjem. Dakle, kriteriji iz zajedničkog stajališta ispunjavaju sveukupni cilj e, naše politike, a to je promicanje sigurne politike u području proizvodnje i izvoza oružja. Služba za vanjsko djelovanje omogućava razmjenu informacija Dakle, postoji posebna radna skupina za izvoz oružja unutar vijeća, a i informatička platforma vezana uz eh, razmjenu informacija u pogledu rizika. E, poput smjernica Europske unije e, i ovi instrumenti za razmjenu informacija u, novine, u novije vrijeme su ažurirani na temelju zajedničkog stajališta iz 2015. godine što omogućava dodatno usklađivanje naših politika izvoza oružja. E, a sada što se tiče situacije izvan Europske unije, u bliskom susjedstvu čitav niz zemalja uskladio se sa e, kriterijima i zajedničkog stavišta Europske unije. U svakodnevnoj e, provedbi e, ovih kriterija za ocjenu rizika e, e, pomaže im program za uspostavu suradnje Europske unije iz 2009. godine a priprema se i nova odluka vijeća koja će omogućiti daljnju suradnju u razdoblju 2018. i 2019. godine. Sada bih rekao nešto o ugovoru o trgovini oružjem. Taj ugovor uspostavlja široke standarde kojima se želi uspostaviti veća odgovornost za trgovinu oružjem. Uh, u prosincu 2014. E, je stupilo na snagu ugovor, e, do sada su ga potpisale 130 e, zemalja i ratificirale, među njima i neke od najvećih uvoznica i izvoznica zemalja, dakle neke od zemalja koje su najveći uvoznici i izvoznici oružja, nažalost još uvijek taj ugovor nisu potpisale ili ga nisu ratificirale kao što su Kina, Indija, Rusija i druge. Europska unija nastoji e, na zahtjev gdje je to potrebno omogućiti svoju potporu. U današnje vrijeme trgovina oružjem sve je više i više globalna aktivnost, a naša je obveza da potaknemo druge proizvođače i trgovce oružjem da primjenjuju standarde koje proizlaze iz tog ugovora. Hvala vam lijepo. Hvala gospodinu ministru. Sada ćemo čuti mišljenje klubova zastupnika. Počinjemo sa EPP-om. Zastupnik Kelam, izvolite. Prezidente, minister Mazikas, I'd like to thank colleague Hvala vam lijepo predsjedniče. Prije svega zahvaljujem kolegici Valero na njezinoj predanosti i spremnosti da razumije različita stajališta. Za početak želim reći da ovo izvješće podupire da svaka suverena država ima pravo na e, vlastitu obranu. Države također imaju pravo stjecati vojnu tehnologiju kako bi se poduprla e, njihova e, mogućnost samo samoobrane Dakle, e, zajednički kriteriji za procjenu i rizika iz zajedničkog stajališta predstavljaju e, važnu odluku država članica i e, izdavanje dozvola za izvoz oružja temelji se na vrlo jasnim kriterijima. Mi podupiremo dosljedni pristup sa više zahtjeva, no europski pučani ne vide razlog da se uvode novi kriteriji ili nove sankcije za e, kako bi se osigurala provedba ovih kriterija. Mi smatramo da treba osigurati provedbu već preuzetih obveza. Ono što nam je potrebno je e, bolja razmjena podataka o izdanim izvoznim dozvolima i stvarno provedenom izvozu razmjena informacija koja bi se odvijala brzo i redovito bila bi iznimno važna kada država mora odlučati hoće li odobriti određenu dozvolu za izvoz oružja. Pozdravljam pristup vijeća, osobito e, uspostavu platforme za razmjenu informacija i slično. E, izvoz oružja dakako i dalje predstavlja zabrinutost, time se slažemo, e, kao i e, skretanje oružja na, do drugih primatelja u odnosu na one za koje je izvoz dopušten. E, zatražili smo odvojeno glasovanje vezano uz stavke 29. i 34. kao i kolege iz ECR-a. E, nadamo se da će nas ostale kolege u tome poduprijeti. Hvala vam u ime kluba SID. Zastupnica Jala Sender, izvoli Ines. Presidente, sí, yo también me uno al agradecimiento. Zahvaljujem predsjedatelju. E, želim izraziti svoje zadovoljstvo suradnjom sa kolegicom Valerom. Suradnja je bila vrlo pozitivna. Zahvaljujem joj i na tome što je uključila neke inovativne odredbe, recimo mogućnost uspostave popisa pojedinaca i tijela za koje se zna ili se za njih sumnja da su uključeni u nezakon nezakonito trgovanje oružjem. Ona je također u izvješće uključila i e, potrebu da se osiguramo od napada, da osiguramo pristup e, informacijama E, o izdavanju dozvola na nacionalnoj razini što nam naravno može pomoći da ublažimo te rizike. E, također e, navela je i potrebu da se odrede ljudi koji imaju pristup takvim informacijama, spomenula je ovdje i utjecaj Brexita u budućnosti. Dakle, kada Ujedinjena kraljevina više ne bude državom članicom Europske unije, moramo se pobrinuti da Ujedinjena kraljevina zadrži ista pravila i iste standarde u pogledu izvoza oružja. Također bih e, htjela pozdraviti činjenicu što je kolegica ovdje uvela mm, odjeljak u kojem govori o zviždačima, dakle o onima koji su ukazali na svoje kolege odnosno na one sudionike u ovome lancu koji ne primjenjuju odredbe zajedničkog stajališta iz 2008. godine. Također, važno je moći uspostaviti određenu vrstu crne liste onih zemalja koje ne provode kontrolu izvoza oružja na odgovarajući način, a imaju bilateralne sporazume s Europskom unijom. Također ovdje se govori o mogućnosti e, daljnje integracije prava Europske unije i prava UN-a kako bismo imali snažnije odredbe vezane uz izvoz oružja. U ime kluba ECR, zastupnik Van Orden, izvolite. Hvala vam lijepo. Trebamo se sjetiti da je naša obrambena industrija ključan element naše nacionalne obrane kao i naših nacionalnih gospodarstava. Ne smijemo zanemariti njihovu važnost. Pet država Europske unije je među deset glavnih izvoznika oružja u svijetu i e, naša industrija oružja e, je područje industrije e, koje poštuje poštuje odgovarajuću regulativu i nad kojim postoji odgovarajući nadzor. Važno je da oružje i ključni elementi naše obrambene tehnologije ne završe u krivim rukama uključujući i teroriste. Ne želimo dodatne zahtjeve za naše nacionalne E, industrije samo zato da bismo dodatno integrirali Europsku uniju. Moja vlastita zemlja Ujedinjena Kraljevina ima veoma čvrsti e, sustav kontrole izvoza oružja neovisno o dogovorima u Europskoj uniji. Dakle slažemo se sa dobrim dijelom ovoga izvješća, ali s nekim se stvarima ne slažemo. Nadam se da će parlament odbiti bilo kakvu mogućnost uvođenja sankcija protiv države članice koja ne primjenjuje zajedničko stajalište. Također u ovo vrijeme kada svi imamo problema sa proračunom, mislimo da nije potrebno koristiti sredstva Europske unije za dodatnu izgradnju kapaciteta sustava za izdavanje dozvola u državama članicama. Dakle, postoji ugovor o trgovini oružjem UN-a koji se ovdje spominje, ali ne dovoljno po našem mišljenju. Moramo se zapitati zašto bi bila potrebna dodatna aktivnost Europske unije u ovom području, ako znamo da šira međunarodna zajednica mora poduzeti mnogo više. Ovdje se gotovo i ne spominju one zemlje koje najviše krše međunarodna pravila, o e, izvozu oružja. Mislim ovdje na Rusiju, Iran, Pakistan, Sjevernu Koreju, Kinu. To su zemlje koje omogućavaju da e, razne terorističke skupine dođu do oružja. Niti jedna od tih zemalja nije potpisnica ugovora o trgovini oružjem, a sve države Europske unije to jesu. Hvala. Imamo za vas jedno pitanje, zastupniče Van Orden. Zastupnica Scott Kato ima za vas pitanje. Prihvaćate li pitanje? Izvolite. Hvala vam lijepo. U ovo vrijeme kada raspravljamo o ovoj temi, isto vrijeme se odvijaju veliki prosvjedi e, protiv e, najvećeg svjetskog sajma oružja u Londonu i uoči e, posjeta premijerke premijerke May. Pa me zato zanima što um, uvaženi zastupnik misli o tome hoće li poduprijeti izvoz oružja ako se to oružje koristi za ubijanje djece u Jemenu. Hvala vam lijepa. Bio sam svjesna što ćete me pitati prije nego što ste počeli govoriti i nisam e, baš zadovoljan načinom kojime se obraćate. Naravno ja osuđujem u potpunosti ubijanje djece i općenito civila u situaciji um, oružanih sukoba, ali trebali zabraniti izvoz oružja u Saudijsku Arabiju? Ne, u tome se potpuno protivim. E, naravno Postoji kampanja protiv e, izvoza oružja koja je e, provedena, bila je usmjerena e, protiv britanske vlade. Naš vrhovni sud o tome je odlučivao u srpnju i presudio je u korist britanske vlade. Ne mogu vam sada ovdje čitati čitavu presudu, ali u svakom slučaju vrhovni sud je podržao državnog tajnika i njegovu odluku da se ne zabrani izvoz oružja u Saudijsku Arabiju. Hvala vam lijepa. Onorevole Nart, a nome della... Zastupnik Nart u ime kluba ALDE. Imate minutu i 30. Presidente, por favor, no mezcle... Zahvaljujem predsjedatelju. Molim vas da ne miješamo ovdje legitimnu obranu Um, i rad naše obrambene industrije sa onime što nije legitimno. Ono što je ovdje važno je ovih osam kriterija. Oni moraju biti učinkoviti, a ne samo mrtvo slovo na papiru. Govorimo ovdje o Jemenu. Stotine tisuća ljudi ondje su žrtve bombardiranja bombama koje potiču iz Europe i to je doista e, tragedija. Ono što se sada događa ne smije se nastaviti događati. E, dakle, ne možemo reći mi moramo nastaviti razvijati i podupirati našu obrambenu industriju i to je opravdanje jer vidimo da je riječ o krvoproliću nevinih ljudi dakle ako postoje sankcije u drugim dijelovima, ako ljudi prodaju oružje e, kršeći ovih osam kriterija, to je dakle besmisleno. Moramo ili poštivati ono što smo odlučili ili biti pošteni i reći dobro, zaboravit ćemo na tih osam kriterija, to je cinično, ali barem ćemo biti pošteni i reći ćemo prodavat ćemo kogoto to želi to kupiti od nas. Dakle, važno je pri tome da budemo etični. Hvala. U ime kluba Guje, minute 30, zastupnica Lözing. Evo, slušala sam Slušala sam kolegu Van Ordena i kad njega slušate zvuči se da je sve sjajno, ali došlo je do eksplozije izvoza oružja iz Europske unije. Da, ovdje nije spomenut Jemeno. Drago mi je što je u ovom izvješću predloženo nekoliko koraka kako bi se takve situacije u budućnosti izbjegle. Važno je ostvariti stvarni napredak u ovom području. Ovdje u izvješću se spominje osam kriterija. Tih osam kriterija kriterija predstavljaju pravno obvezujući okvir za izvoz oružja iz Europske unije. Mi, gospodine Kelam, ovdje ne govorimo o novim kriterijima. E, ono što ovdje treba primijetiti jest da gotovo sve države krše taj kriterij i to poprilično mnogo. Ovdje neću govoriti uopće o Rusiji, ali u Njemačkoj imamo studije e, za razdoblje 2015. gdje vidimo da je više od 4000 dozvola za izvoz oružja izdano za više od 70 zemalja u kojima su prekršeni ti kriteriji. Sigurna sam da se to događa i u drugim zemljama. Dakle, doista mislim da je potrebno žurno djelovati. Ovdje u izvješću nažalost govorimo o prvom aspektu poprilično podrobno, ali druga dva aspekta su e, dosta zanemarena. Mislim da je iznimno važno i to žurno da države podnose detaljna izvješća da poštuju ovih osam kriterija i da to prati neko neovisno tijelo. Trebaju nam i sankcije. Postoje države koje su ozlogalašene po kršenju ovih kriterija. Ako ne budemo imali imali takve odluke, izvoz, iz, e, izvoz oružja iz Europske unije će se nastaviti kao i do sada. U ime kluba zelenih e, zastupnica Lunaček, izvolite. Danke, Herr Präsident, Herr Minister, meine Damen und Herren. In der Debatte um die Fluchtbewegungen der letzten... Hvala predsjedatelju. Kad vidimo što se događalo u proteklih nekoliko godina, znamo da se moramo baviti e, migracijom i pitanjem zašto ljudi zapravo migriraju i zapravo moramo napraviti e, sve što je u našoj moći da ljudi ne vide da su im domovi zbrisani iz lica zemlje pa zbog toga moraju otići. To je tjesno povezano sa prodajom oružja. Pozdravljam izvješće e, kolega e, i Valere zato što zaista jasno pokazuje koje je bilo naše stajalište. Naime, činjenica jest da je izvoz oružja u zemlje u kojima bijesni rat e, zabranjen i upravo e, zato podržavam one E, koji e, traže da se to poštuje, uključujući zabranu izvoza u Saudijsku Arabiju, zato što oni ratuju u Jemenu. Moja zemlja Austrija poslala je 37 pošiljki malog oružja prošle godine u Saudijsku Arabiju, a to treba prestati kako bi sukob u Jemenu prestao. Pozivam gospođu Mogherini da zaista pokrene i donese kompletni embargo na oružje za Saudijsku Arabiju. Hvala u ime gospodin izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Izvoz oružja i streljeva treba ocijeniti prema mišljenju suverenih vlada. Smatram da takva politika uvijek mora ostati u rukama država i zbog toga britanski birači će uvijek o tome odlučivati putem svojih izbora. Dakle, ovaj, na ovaj način se ograničava demokratska odgovornost govoreći da bi Velika Britanija trebala dalje stajati uz Europsku uniju. Ja odbacujem to i naša vlada je još uvijek sposobna određivati vlastitu politiku na ovom području, no nažalost to je još uvijek neodređeno. Takva neodređenost i nedorečenost je problematična i zbog toga to utječe na našu lošu procjenu. Dakle, Euro, e, Velika Britanija se mora povući iz zapovjedničke strukture Europske unije i također iskoristiti NATO kada je to potrebno kao e, sredstvo za djelovanje na određenim područjima. I to su izabrali britanski birači kada su odlučili napustiti Europsku uniju prošle godine na referendumu. Hvala gospodine Schaffhauser u ime NF-a na jednu minutu. exportations d'armement des états membres izvoz oružja država članica a pravila i korištenje već e, ograničava slobodu naših država već smo vidjeli u skandalu Mistral gdje vidimo da je Francuska opet pokazala svoju riječ i da je izdala povjerenje koje bi eventualni kupci mogli imati u Francusku. A mi smo slijedili preporuke. A kada oružja s istoka pristignu u ruke neonacističkih skupina poput u Ukrajini ili ka, u džihadističke skupine poput u Siriji ili na bliskom istiku e, koja ima malo poseban stav po pitanju ljudskih prava i demokracije, onda je to moguće sa podrškom komisije, čak i sa podrškom ovog parlamenta što se tiče nekih država. Ne možemo vjerodostojnost i nezavisnost Francuske podrediti e, vanjskim e, faktorima. Tu sada je o našoj suverenosti i došlo je vrijeme da Francuska napusti ovakvu Europu. Ovo su bili govornici u ime kluba zastupnika. Sljedeći je gospodin Galer na minutu i 30. Hvala vam lijepo gospođo predsjedateljice Hvala vam na vašem izlaganju. Drago mi je da jednom godišnje imamo ovu raspravu, jer je ova tema važna tema za vanjsku politiku Unije. I trebali bismo prije svega prvo priznati da mi kao Europska unija da smo jedina regija na ovom svijetu koja ima toliko zahtjevan e, set e, kriterija po pitanju toga kada se nešto ne bi trebalo nekome ispostaviti. I taj set pravila je zapravo i preporuka ostatku svijeta da se pokušava orijentirati prema tim pravilima. No istodobno stvarnost je takva da to zajedničko stajalište vijeća najvjerojatnije ne bismo imali da to nije u nadležnosti država članica, da i za vlastite izvoze primjenjuju te iste kriterije te onda odluče odgovaraju li njihovi postupci tim kriterijima da ili ne. To je isto tako dakle, istina, ali vidi se da u kontekstu nadležnih radnih skupina vijeća redovito govorimo i o situacijama u nekim eh, područjima sukoba i bilo bi dobro kada bi e, rezultat takvih rasprava bio taj da se dođe do zajedničkih stajališta, e, primjerice kada se radi o nekoj konkretnoj zoni sukoba.

gospodine Urban Crespo na jednu minutu. Jedno izvješće Amnesty International objavljeno jučer izvješće da svake godine vatreno oružje ubija milijun ljudi. Daljnji milijuni su zatim još uključeni u brutalne sukobe koje odhranjuje ovakva trgovina oružjem. Saudijska Arabija bombardira škole, bolnice i druge crvene objekte u Jemenu ili recimo u Španjolskoj se uvježbavaju saudijski piloti kako bi intervenirali u Jemenu. Na taj način se krši međunarodno humanitarno pravo. S obzirom na to tražimo od europskih institucija, ali naročito i od španjolske vlade i e, od španjolskog kralja da revidiraju trgovinske i vojne odnose sa zemljama poput Saudijske Arabije i Katara. Gospodarski interesi ne smiju nikad utjecati na vanjsku politiku, niti smiju imati prevlast nad ljudskim pravima. Ova, e, ovo izvješće sadrži vrlo e, mnogo pozitivnih elemenata kojima se uvažava međunarodno pravo, ljudska prava i pravo na transparentnost. Glavni aspekt ne sastoji se u glasovanju za ovo izvješće, nego se moramo založiti kako to ne ostane mrtvo slovo na papiru. Hvala gospodin Puhnar na minuti 30. Dank. Hvala vam lijepa. Europski parlament se danas jasno iznasnio protiv izvoza oružja u krizna područja. No, samotno je to što moja domovina Njemačka je globalno jedan od glavnih izvoznika oružja e, baš u krizna područja. Neovisno o tome tko će postati savezni kancelar 24. rujna, hoće li to biti gospođa Merkel i gospodin Schulz, s time će se nastaviti sa tim ogromnim izvozima oružja. Merkel, Gabriel i Schulz u javnosti se rado predstavljaju kao spasitelji izbjeglica, ali e, crno-crvena vlada je pomoću izvoza oružja dovela do toga da je došlo do mnogih uzroka zbog ljudi bježe. U zemljama poput Katara, Egipta i Saudijske Arabije e, vidimo da su tamo prisigli izvozi oružja iz Njemačke. Dakle, to su instrumenti za vladu za represiju nad vlastitim stanovništvom. A Turska također se pomoću njemačkog oružja bori protiv Kurda. Saudijska Arabija sama vodi rat u Njemenu, isto tako pomoću, pomoću njemačkog oružja, a Egipat bombardira vlastite građane, navodno kako bi se borio protiv terorista. Za mene je užasno licemjerno kada s jedne strane stvaramo uzroke izbjeglištva, a s druge strane se onda e, predstavljamo kao spasitelji ljudi zato što prihvaćamo te izbjeglice kod nas. Gospodin Kasado, na jednu minutu, izvolite. Hvala. Prošlo je više od godinu i pol od kako smo raspravljali o prethodnom predmetu o usvajanju zajedničkog stajališta o izvozu oružja. Od tada se malo što promijenilo. Trgovina oružjem eh, nastavlja se vrlo uspješno za zemlje članice sa porastom izvoza mm, prema zemljama sa sumnjivim demokratskim standardima. Egipat, Saudijska Arabija i Turska su među najznačajnijih kupcima. Da, upravo Saudijska Arabija za koje smo u parlamentu tražili embargo na izvoz oružja 2016. godine smatrajući da je izvoz oružja prema toj zemlji kršenje europskog stajališta. Moja zemlja Italija je e, zabilježila pravi bum e, izvoza prema Saudijskoj Arabiji koji je porastao na 427 milijuna eura 2016. godine. Mi govorimo i glasujemo, ali oni se oglušuju na naše riječi. Bombe padaju na Jemen, a ne samo i na Jemen. Civili i djece dalje stradavaju, naše su ruke zamrljane krvlju. Obveza osam kriterija bez nadzora i bez sankcija je samo licemjeran način kako bi se prikazalo neko nastojanje. To već godinama stoji u mom amandmanu i hvala i izvjestiteljici što ga je prihvatila i ove godine u svom izvješću. 2020. godine Europska unija dobila je Nobelovu nagradu za mir i sada je vrijeme da bude i dostojna te nagrade. Hvala. Gospodin Lebratoma ima riječ. Merci, monsieur Hvala, predsjedatelju. Međunarodna obrana je nacionalna nadležnost i to tako treba i ostati. Svaka država ima vlastito pravo da se opremi sa instrumentima za obranu i moraju moći sami odlučiti u izvozu oružja. Naravno, treba e, izbjeći prodaju oružja vladama koji će to ili izavno ili neizavno usmjeriti opet e, prema nama pomoću terorista. Ja se slažem sa Valerom kada kaže da trebamo imati dobre odredbe između, u odnosima između Europske unije i drugih država, primjerice Ujedine kraljevine. I treba isto tako razmišljati o embargu na izvoz oružja prema Saudijskoj Arabiji. Ali eh, skandalozno mi se čini u izvješću to da se traži e, da e, države trebaju dobiti odobrenje o tome hoće li da ili ne moći izvesti oružje. To je e, nešto što je protiv nacionalnih nadležnosti i zbog toga ću na kraju glasati protiv tog izvješća. Gospođo Ljomeri, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Kada govorimo o nacionalnoj obrani ili kada govorimo o izvozu oružja, onda ne možemo govoriti gluposti. Treba se danas posjetiti na to da velike države izvoznice oružja, prije svega europske države, poštuju jako precizne međunarodne i europske norme i da čak neke države, među njima i Francuska, imaju i nacionalne norme koje su još i strože od europskih normi. Zatim isto tako treba podsjetiti kada govorimo o ovoj temi na konvergenciju između interesa među državama koje su suočene s terorizmom, s borbom protiv e, ilegalne trgovine oružja, sa destabilizacijom nekih država. U svijetu u kojemu imamo sve više međunarodne sukobe, jasno je da je potrebna određena odgovornost i da ne možemo odbiti državama tu mogućnost da se mogu obraniti, posebice kada imaju iste vrijednosti kao i mi a priori odbiti izvoz oružja, kao što to neki traže, je u potpunosti ideološki stav. To znači da se tim državama njeće mogućnost da se obrane, da u ime jedne slijepe naivnosti ili jedne, jednog pokušaja da budemo čisti, besprijekorni, počinjemo glupost. Kontrolirati izvoz oružja, da, to je moralno, moralna pravda, etička obveza, ali odbiti nekome izvoz oružja e, u pacifističke svrhe znači da otvaramo vrata e, drugima koji nisu, e, koji, koji nisu toliko bez skrupula poput nas. Gospođa Ljomari, nekom želi postaviti pitanje pomoću plave kartice. Gospođa Lunaček ima pitanje. Hvala. Gospođa i vi govorite o tome da je ovo izvješće pacifističko izvješće i da državama članicama se ne može zabraniti e, izvoz oružja. Zajednički stav Europske unije o izvozu oružja, to je nešto što su odlučile države članice, vlade države članice, pa i Francuska. I tu stoje osam kriterija vezano s to u koje države se ne smije izvoziti oružje, poput kada je država u ratu, a Saudijska Arabija vodi rat s Jemenom. Tu se radi o bombardiranju civilnih meta, razrušuju se tržnice i gradska naselja, stambena naselja. Imamo tisuće mrtvih, ozlijeđenih u toj državi, zahvaljujući izvozu oružja iz Francuske, iz Njemačke, moguće i iz Austrije i Ujedine kraljevine. Za doista smatrate da je legitimno ovdje reći da se tu radi o pacifističkim glupostima? Tu se radi o ljudskim životima i o ratovima koje s time potičemo. Izvolite, gospođo. Možete odgovoriti. Mikrofon, molim. Hvala vam. Ja znam što je to rat. Kao ministrica obrane ja sam bila u državama u ratu i vidjela sam što to znači. Dakle, što se toga tiče, ja to znam. U vašem pitanju zapravo se kriju dva elementa. Jedan element eh, koji se tiče kriterija. Da, države su odredili odredile te kriterije, prije svega Europske države i rekla sam vam da je Francuska država koja ima najstrože kriterije na cijelom svijetu e, što se tiče izvoza oružja. To je prva stvar. A što se tiče Saudijske Arabije, čujem da mnogo govorite o Saudijskoj Arabiji. Ja vas podsjećam da ja e, sam predsjednica Eh, izaslanstva za odnose između Europske unije i eh, zemalja zaljeva. Onda ako govorite o Saudijskoj Arabiji, govorite onda i o Iranu. To je država koja također jako veliku štetu čini svojim građanima. Pogledajte izvješća. Eh, tu se ne govori samo o Saudijskoj Arabiji, govori se i o drugim državama. A isto tako i o koalicija svih država iz zaljeva je nešto što se postiglo zahvaljujući e, legitimnog zahtjeva Jemena. Dakle, govorite li vi zapravo da podržavate e, pobunjeničke snage e, koje se bore protiv legitimne vlade? Morate se postaviti i to pitanje. Hvala riječima gospođa Ana Izvolite jednu minutu. Ja u se podržavam ono što je upravo gospođa Lunaček rekla, gospođa Leo Mariji, želim ju posjetiti da je pod francuskim predsjedništvom ovaj zajednički e, stav, ovo zajedničko stajalište postalo zajedničko stajalište. Dakle, treba prepoznati upravo problem nadzora nad izvozom oružja i to se čini u ovom izvješću, zato jer brojne zemlje članice, među kojima je Francuska, ne poštuju zajedničko stajalište i krše onih navedenih osam kriterija i, i dalje izvoze oružje u Saudijsku Arabiju. Ovaj parlament je već zatražio u veljači embargo na izvoz oružja kako bi se zaustavio ovaj kriminalni rat protiv Jemena. A ovo je samo jedan primjer, postoji čitav niz drugih. Izvoziti oružje bez e, obzira na e, prirodu samoga režima, podhranjuje sukobe i gušenja prava, ugrožava globalnu i europsku sigurnost, jer izvoz oružja u te zemlje vraća se u Europsku uniju i onda to oružje koje prokrijumčareno može završiti u rukama terorističkih skupina, kao što se dogodilo u Francuskoj. Dakle, treba nam jedno neovisno nadzorno tijelo mehanizam nadzora u zemljama članicama i trebaju nam sankcije kako e, se oružje ne bi ponovno izvozilo iz trećih zemalja i kako bi se spriječilo da njihovi krajni korisnici budu na koncu među nama. Također Ujedinjena kraljevina i nakon Brexita treba se i dalje obvezati na poštivanje zajedničkog stajališta. Gospodin Fjerner na e, minutu i 30. Hvala gospodine predsjedavatelju. Pa u vezi sa ovim e, vrlo teškim pitanjem e, lako je biti populist. Zašto? Oružje je strašno, ubija ljude i zbog, treba, e, zbog toga treba zabraniti izvoz oružja i točka. To bi bilo to, ali izvoz vojne opreme je zapravo pitanje sigurnosne i obrambene politike, a unutar sigurnosne i obrambene politike je teško da ima jednostavnih istina. Koje poduzeće u ovom području prodaje što, kome i kada se treba procjenjivati od slučaja do slučaja i to vrlo često. No, o čemu se doista ovdje radi? Pitanje je tko će odlučivati u tome. U Švedskoj mi odlučujemo o izuzu švedskog oružja i o švedskoj obrambenoj i sigurnosnoj politici. No u ovom glasovanju, naročito oni koji sjede s lijeve strane, kažu da treba eh, jedno zajedničko stajalište, da trebaju sankcije i da to treba podići na međuvladinu razinu i da trebamo se odreći naše suverenosti kada je riječ o sigurnosti i obrambenoj politici. Dakle, to je nešto što želite iskoristiti kada vam odgovara i eh, odbaciti kada ne odgovara. No, treba učiniti daleko više kada je riječ o suradnji u području obrambene industrije. Dakle, zajedničke odluke treba donositi u većoj mjeri kada je riječ o izuzu oružja. No, ipak mislim da je to krivi pristup. Gospodine Fjellner, imate pitanje zastupnika, plavu karticu, prihvaćate? Gospođa Valero, koja je također i izvjestiteljica. Izvolite. Odakle vam e, taj e, zadatak da nam e, prenesete to da Švedska želi donositi vlastite odluke kada je riječ o zajedničkom izvozu oružja. To je minimum koji smo dogovorili međusobno. I vi znate, kao i ja, da u Švedskoj ćemo sa svim strankama nastaviti isto i nema načina da kažemo da treba zaustaviti izvoz oružja, treba ga kontrolirati sukladno postojećim zajedničkim e, pravilima. Izvolite, možete odgovoriti, gospodine Fjerner. Hvala na pitanju. Niste spomenuli najodlučniju razliku između zajedničkog stajališta i onoga što vi tražite ovdje, a to su sankcije odnosno provođenje sankcija kada netko poče drugačije konsekvence na temelju svojih zaključaka. Dakle, tu se traži da se kažnjavaju one zemlje koje imaju drugačije mišljenje od onoga koje vi usvajate na međunarodnoj i međuvladinoj razini. Siguran sam da će ovo izvješće biti usvojeno sa velikom većinom glasova i da ćete vi dobiti brojne pohvale na račun toga, ali nema šanse da ove sankcije doista se i ostvare, jer zemlje članice uz mene smatraju da je ovdje suverenost doista bitna i ona će obraniti i neće tražiti međunarodne sankcije. Hvala, gospođa Postima riječ, izvolite. Hvala. Pa na početku želim zahvaliti izvjestiteljici i Bodi Valero na odrađenom poslu. Ona je predstavnica feminističke inicijative i ja sam zajedno s njom uvjerena pacifistkinja. Uvijek e, me brine kada trebamo glasovati o oružju u bilo kojem obliku, ali ja sam zato da trebamo pojačati nadzor nad izvozom oružja iz Europske unije. Vidjeli smo danas da u ekonomistu stoji da trgovina oružjem je u ekspanziji. Mogli bismo u potpunosti zabraniti izvoz oružja. 17. lipnja odlučili smo zabraniti svo nuklearno oružje, što je bila povijesna odluka. I Mirovni pokret i feministički pokret se već niz godina bori za to i ljudi nisu vjerovali da će to biti ostvareno. Rekli su da to nikad neće uspjeti. No, pesimisti su pogriješili. Moguće je ukinuti oružje i na taj način se mijenja svijet ovom feminističkom vizijom stvaranja mirnog svijeta bez oružja koji se temelji na dijalogu. Hvala. Gospodin Parnjo ima riječ, izvolite. U ovom svijetu nestabilnom bez reda, s prepunom opasnosti, naravno da moramo izgraditi e, Europu obrane to je stvarno i sve jače. Danas je to i kretna potreba koju moramo uskladiti s našim vrijednostima. Moramo imati odgovornost, ali i povjerenje. Odgovornost u smislu da izgradimo tu Europu obrane, već smo napravili goleme korake u zadnjih godinu dana, a parlament bi trebao podržati to povjerenje zato što u državi koje vlada vladavina prava moramo polagati računa. Tu se radi o tome u tom izvješću gospođe Valoru gdje se s pravom traži bolju kontrolu izvoza oružja kako bi sektor postao transparentniji. Odgovornost veznu uz Europu koja nas brani, povjerenje od naših građana što se tiče aktivnosti koje poduzimamo u smislu kolektivne sigurnosti, evo to bi trebala biti naša današnja poruka. Hvala. Gospodin Koferati ima riječ na jednu minutu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja sam iskreno uvjeren da Europi trebaju nove, strože i učinkovitije odredbe za kontrolu izvoza oružja. Slika koja se pruža pred nama je uznemirujuća. U posljednjih nekoliko godina svjedočili smo dvijema stvarima i prva je spomenuta više puta danas, odnosno povećao se izvoz oružja zemalja Europske unije. Druga stvar zaslužuje više pažnje, ali je zanemarena. Naime, nalazimo se pred sustavnim i stalnim kršenjem osam kriterija koji bi trebali vladati i biti u osnovi ovog procesa razmjene, proizvodnje i e, nabave oružja od zemalja koje su naše stranke. Bez novih pravila i bez sankcija koje bi bile dostojne takvog naziva, mi ćemo i dalje govoriti o miru, ali istovremeno, a ponekad i nesvjesno, ali to ne mijenja našu odgovornost i dalje ćemo nastaviti podhranjivati sukobe. Moramo dakle promijeniti put i moramo poduzeti ono što stoji u izvješću. I za kraj gospodin Pa, Merci beaucoup, madame Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice, dragi kolege. Jako je važno da imamo konzistentnu, koherentnu provedbu zajedničkog stajališta. To je važno za vjerodostojnost Europske unije kao globalnog aktera uzevši u obzir koliko utječe izvoz oružja na ljudsku sigurnost, izvoz oružja treba biti siguran, transparentan, učinkovit i sve strane to trebaju prihvatiti. I stoga bi države članice trebali prihvatiti e, obvezujuću narav zajedničkog stajališta te provesti minimalne zahtjeve koje u, tom stajalištu postoje. Mislim da za provedbu zajedničkog stajališta trebamo strožu primjenu e, zajedničkih kriterija i potpunu transparentnost europskog sustava za kontrolu izvoza oružja, prije svega e, prema ovim najnovim brojkama gdje vidimo da su izvozi e, dvadeset iznosili 27%, otprilike 26 do 27% u tom razdoblju unutar kojeg se računalo. I stoga ja podržavam isto tako uspostavu strogog mehanizma za sankcije za one države članice koje se ne, ne budu podržavale zajedničkog stajališta. Hvala vam. Dobro dan, dragi kolege. Sada krećemo sa spontanim javnim za riječ. E, prvi je gospodin Linz. Poštovana gospođo predsjedateljice, kao što je presuda Europskog suda jasno rekla, od provedbe e, osam kriterija Europske unije za izvoz oružja od 2008. godine, nažalost, e, ne vidimo pravi napredak imamo zajednički pravno obvezujući katalog kriterija, ali nažalost se sve države članice toga ne pridržavaju. Zbog toga ja podržavam zahtjev u tom izvješću da se izdaju sankcije onim državama članicama koje krše te kriterije. Ja to to podržavam, podržavam i apel Europskog parlamenta e, za embargo na izvoz oružja u Saudijsku Arabiju. Konačno nam je potrebna koherentna vanjska politika Europske unije prema čijem okviru će se sve države članice pridržavati istoga što se tiče izvoza oružja ali i tehnologije oružja. Martin Schulz kaže s pravom da ne može biti tako da neke države članice izvoze više oružja u države dok neke druge države članice e, se bore protiv tih kriza. Gospodinu Büchneru želim reći da naspram CDU-a koji tu ništa ne zahtijevaju, da su socijaldemokrati u izvornom programu tražili izvoz oružja, malog i lakog oružja e, i smanjiti e, izvoz druge, druge kategorije oružja. Mi konačno trebamo imati i jednu koherentnu e, politiku naoružanja za cijelu Europu. Hvala vam. Hvala, gospođa Konečna. Hvala vam, gospođo predsjedateljice, dragi kolege. Ovo izvješće pokazuje koliko je opasna situacija. Najveći obujam izvoza oružja je sada takav da je veći od e, situacije u drugom svjetskom ratu, a 86% tog oružja završava na Bliskom istoku. U izvješću se s pravom ukazuje na to da neke države članice sklapaju strateška partnerstva s državama koje krše ljudska prava. Ali u izvješću se ne naglašava jedan drugi izazov, a to je izazov da moramo pokušati smanjiti financijska sredstva za izvoz oružja. Nadam se da ne vjerujete ono što je Bush jednom rekao, da što država ima više vojnika, to ima više mira. Europa je e, drugi po redu najveći izvoznih oružja, to je licemjerno i to dovodi do gubitka ljudskih života. E, razmislimo malo o tome. Gospodin e, Masikas, hvala vam, gospođo predsjedateljice. Mi možemo doprinijeti s pomoću izvoza oružja da ojačamo ekonomiju tih država. Tu se radi o tržišnom natjecanju, a jasno isto tako i da imamo mnogobrojne afere. Treba, to je svako pokušava osigurati sam za sebe ugovore. Kontrola izvoza oružja nije jedino rješenje za to. Europska industrija naoružanja je jedan od čimbenika zajedničke vanjske i sigurnosne politike, ali zapravo je već e, ta industrija osuđena na propast. Jednostavno zato što se države članice međusobno natječu, a isto tako i zbog toga što nemamo zajedničkih pravila. Situacija je takva da Europska unija naravno primjerice i dopušta da Turska i dalje agresivno postupa prema Grčkoj. Hvala, riječ ima gospodin Denano. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Da, Mnogi od nas ovdje su stvarno pacifisti, ali ne smo biti naivni. I zbog toga ja pozdravljam ovo uravnoteženo izvješće gospođe Valero, gdje insistiramo na nekoliko snažnih potreba, naravno na potrebi za obranom, ali i za potrebom da osnažimo našu industriju naoružanja. Ne smijemo biti naivni. Znamo da e, Kina, Sjedinjene američke države i druge imaju sve jako e, agresivnu industriju što se tiče konkurencije. Ono što me tu zabrinjava to su kriteriji. Naravno imamo kriterij e, vladavine prava u, država, u državi koje, u kojoj se uvozi oružje. Imamo i načelo predostrožnosti. A što se toga tiče, mislim da doista trebamo biti jako pažljivi zato što vidimo da neko oružje, neke tehnologije odlaze u ruke nekih ljudi koji nisu pacifisti. Naravno trebamo se boriti su tako i protiv ilegalne trgovine i protiv e, krijumčarina oružja. To je važno i to je nešto o čemu trebamo razgledati više na razini nacionalnih parlamenta, ali isto tako i ovdje u Europskom parlamentu. Hvala vam. Hvala vam, gospođa Morvaj. Kolege, Mađarska, moja zemlja, dugo vrijeme već govori da moramo pogledati uzrok problema što se tiče migracijske krize. Oružani sukobi su uzrok migracija, a tu se postavlja pitanje tko je odgovoran. Ne Mađarska, ne moja domovina. Čija je bila to briljantna ideja da se zbaci e, Asada s vlasti u Siriji i da se ustupi oružje Mm, skupinama od kojih su neke jednostavno terorističke skupine. Pa možda oni koji jako profitiraju od toga. Oni bi trebali biti ti koji će prihvatiti sve te sirijske izbjeglice. Isto tako, čija je to bila briljantna ideja da eh, Irak im posjeduje oružje za masovno uništenje i tko je onda tamo stvorio rat u Iraku, tko je najviše profitirao od toga. Oni bi trebali snositi najveći dio odgovornosti. Tko je, eh, recimo, bacio režim s u Libiji. Tko će zaustaviti sve te ljude koji dolaze iz eh, područja subsaharske Afrike? To je jednostavno pitanje odgovornosti. Hvala, dječima gospođa Ward. Hvala vam lijepa. Dogovorimo. Imamo međunarodni sajam za obranu koji se upravo događa u Londonu, to je nešto što se događa svake dvije godine. Tu imamo više od 1500 um, izložbenih dijelova od šitavog svijeta gdje se izlaže sve od bombenih aviona do tenkova do drugoga. I tu imamo izlagače i iz država koje krše ljudska prava. To je nešto što se organizira i što organiziraju i organizacije iz Ujedine kraljevine i to je ključno za uspjeh te organizacije. Ali vidimo da se događa u tajnosti, da je, se događa iza zaštićenih vrata, da tu dakle trgovci oružja mogu u potpunosti slobodno djelovati, a da su odvojeni od eh, bilo kakvih prosvjeda i još se to sve plaća sa poreznim novcem jedne kraljevine. Stoga ja doista pozdravljam u izvješće i sve ljude koji su rekli da se zalažu za više transparentnosti. I za kraj gospodin Kaputo. Grazie, Od presidente. Tra il 2012... Hvala. Od 2012. do 2016. Promet oružjem dosegao doista zabrinjavajuće razine i to daleko više od bilo kojeg drugog petogodišnjeg razdoblja nakon hladnog rata. Imamo povećanje od 10% u odnosu na prethodno petogodišnje razdoblje što se prati također i povećanjem izvoza prema takozvanim problematičnim zemljama. A u svijetu zajedničko stajališta Europske unije, naročito prema sredu zemlju. Ovi podaci održavaju doista promijenjenu situaciju na međunarodnom planu koja je nestabilna i koja se samo razvija. Trenutak je sada da uvedemo nov kriterij u zajedničko stajalište, a to je kriterij koji će povesti računa o opasnosti koju predstavlja porast izvoza oružja. Europska tehnologija ne sme podhranjivati sukobe koje sami želimo riješiti. U tom smislu tražimo veću interakcije između korama i SVD-a kako bi se nadzirao izvoz prema trećim zemljama i kako bi se nadzirali konačni korisnici europskih eh, tehnologija i oružja. Hvala vam, završili smo sa spontanim za riječ i vraćamo se sada na vas, gospodine Masikase. Izvolite. Hvala na ovoj raspravi. Postalo je još jednom jasno da izvoz oružja nije područje popločano vrlo složenim problemima, humanitarnim, moralnim, gospodarskim, geopolitičkim, političkim i tako dalje. Neću ovdje govoriti o tim problemima, no podržavam ono što je rekao Mikael Gala nešto ranije u ovoj raspravi, a to je da od svih izvoznika oružja Evropska unija ima najbolji e, sustav za kontrolu i izvješćivanje u skladu sa kriterijima koji postoje. I to vjerojatno u cijelom svijetu je najbolji. To ne cijene baš svi, vjerojatno, ali barem je to činjenica koju treba priznati. Svi to trebaju priznati, uključujući i sve vas u ovome domu. Čuo sam dva, dvije vrste pitanja. Prvo je izvoz oružja u zemlje e, Bliskog istoka, naročito Siriju, Saudijsku Arabiju, Jemen, Irak. Govorio sam o kriterijama. Kriterij broj dva, ljudska prava, korišten je kao razlog za nedavanje izvozne dozvole 72 puta 2015. godine, a 89 puta u godini 2016. Možda ćete reći da to nije dovoljno da je brojka premala, ali tu vidimo jedan trend. Što se tiče spominjanja problema a embarga za izvoz iz Evropske unije u bilo koju zemlju svijetan, moramo znati da to uživa nepodijeljenu podršku da to treba dobiti nepodijeljenu podršku svih država članica. Hvala vam na ovoj vrlo korisnoj razmjeni informacija. Jedan od najvećih postignuća EU unije je povećanje transparentnosti u cijeloj Europskoj uniji kad se radi o izvozu Danas smo čuli da postoje vrlo podobne informacije na europskoj razini i da je to otvoreno za kontrolu e, činjenica da se nacionalne odluke e, prijavljuju i da se mogu propitivati, to podržava odgovornost e, vlasti i e, doprinosi njihovoj odgovornosti. Ovo je najvažnije za našu zajedničku politiku, a i to na globalnom polju. Evropsko stajalište kaže da odluke o davanjima dozvola je na svakoj države članici. Nacionalne vlasti su odgovore, no zajednička, e, zajedničko stajalište da se podržava e, dijeljenje informacija i konverzija, to je uvijek nešto što se popravlja i traje, a poboljšanja su rezultate revizije zajedničke e, politike Europske unije. U ovom trenutku nam treba više kontrole od parlamenta na nacionalnoj razini i na europskoj razini za ovu konverziju. Zahvalan sam na vašem interesu i još jednom vam e, želim reći da cijenim ulogu parlamenta koji i dalje drži ovo vrlo važno pitanje na vrhu svojeg dnevnog reda. Hvala najljepša. Sada se vraćamo i izvjestitelju, gospodin Bode Valeru gospođa e, e, Hvala vam na ovoj e, raspravi. Ovo pokazuje kako možemo imati različita gledašta, no također kako je ovo važno. E, sam odgovoriti gospodinu Van koja kaže da ne se slažemo sa ostatkom svijeta jer govorimo o europskom nadzoru izvoza, govorimo o europskom izvozu, ne izvozu nekih drugih zemalja kao što je već rečeno, ne govorimo o zaustavljanju svi sveg izvoza oružja i ne govorimo o činjenici da neka država nema pravo da se brani, no čini se da puno ljudi u ovome domu su to tako čuli. Dakle, molim vas, pročitajte ovu rezoluciju još jednom, odnosno ova izvješća, prije nego što o tome sutra budu glasovali. Rekli smo da imamo zajedničko stajalište, to zajedničko stajalište je dobar zakon i to, to tvrdim ako se dobro koristi. E, ispada da mi mislimo da se ti kriteriji krše u mnogim slučajevima i to je tako i to pokazuju studije, no države članice vjeruju da imaju čak i strožija pralika nego što to nalaže zajedničko stajalište povlači pitanje da li je to zaista tako. Francuska kaže da ima najstrože zakone, zatim čujemo od Ujedinjene kraljevine da ima najstrože pravila. Moja zemlja će to isto reći. Nije bitno tko ima najstrože zakone. Moramo se držati pravila kojih smo, koje smo prihvatili. To je najvažnije jer smo se svi složili da ćemo slijediti ta pravila. Mi možemo imati stroža pravila, ali ne blaža pravila kad govorimo o nacionalnom zakonodavstvu. Imamo također e, sporazume o trgovini oružju. Tu postoji jedan člank koji se ne spominje ni u švedskom zakonodavstvu, niti u zajedničkom stajalištu, a koji se tiče e, nasilja e, narodnoj rodnoj osnovi a to su to je kršenje ljudskih prava. Ja se nadam da će se to popraviti u budućnosti u nekom trenutku. Kada govorimo o tome gdje treba